Želim vam svima toplu e, dobrodošlicu na javno saslušanje na temu zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit i mjere koje prate zahtjeva odbora takse. Želim isto tako poželjeti dobrodošlicu našim panelistima. Imamo ih dvoje danas prema e, rasporedu Imamo dva panela, e, možete ih pratiti i u sobi za slušanje, a mnogi nas e, slijede i na internetu. Posebna e, dobrodošlica gospođi Mutalije iz glavne uprave Taksud koju ćemo čuti između dva dijela. Ovaj prijedlog ima dugu povijest. Meni je recimo to treći e, prijedlog e, o kojem e, raspravljam. Ovom sam se odboru pridružio kad se raspravljalo o drugom nacrtu. Dakle, pozdravljam i gospodina Tanga i gospodina Lamasura, koji su naši izvjestitelji i koji ćemo također čuti. Dakle, da ne duljem, prvo dajem riječ upravo našim izvjestiteljima, potom komisiji, a nakon toga započinjemo s prvim panelom. počinjemo s Alanom, je li tako? Dakle, Alan, izvolite. Hvala predsjedniče. Htio bih eh, zahvaliti svim panelistima što su prihvatili da sudjeluju u ovoj eh, tehničkoj razmjeni eh, iz, informacija. Poltang i ja sam smo željeli čuti vaše predstavnike, predstavnike glavnih dionika poduzeća, malih poduzeća, sindikata i, i, nekih nevladinih organizacija i te bismo željeli čuti o tim temama a naravno i Europsku komisiju koju predstavlja Valer Vi svi poznajete ovu temu. Vi znate koje su naše zabrinutosti i problemi. Radi se o direktivi i izmjeni reviziji nekih e, e, točaka koje nisu sasvim precizne e, pod izgledom jedinstvenosti imamo zapravo 27 poreznih sustava. S druge strane, što se tiče poduzeća, oni često kažu da ako se usvoje e, dva tekta, dva teksta istovremeno e, CCCTB i ona trebaju biti usvojena istovremeno. To bismo i mi željeli. Treće, željeli bismo e, usvojiti što jednostavniji sustav ne želimo ugroziti e, računovodstvene sustave poduzeća e, e, za CCCTB, CCCTB jeste raspodjela poreza u da li formula koju predlaže komisija E, koja se inspirira onime što radi OECD je li to najbolje je li su uzeti u obzir nematerijalna imovina na primjer e, e, naročito za digitalnu ekonomiju i digitalne platforme da li je to napravljeno hvala vam naš drugi izvjestitelj je Paul Tang. izvoli. Hvala ti, Markus. Da, dugačka je povijest iza nas, no vrijeme je da je ponovo ispišemo. Ovog puta je situacija nešto drugačija. Europski parlament je već jasno stavio e, do znanja da podržava ideju e, obveznog CCCTB-a. To je e, stajalište parlamenta e, koji se nada provedbi ovog prijedloga. Imamo prijedlog sa 2C i 3C, dakle CCTB-a i CCCTB-a. Mi smo zajedno radili na njima zato što smatramo da i politički i stručno idu zajedno. Zašto je Europski parlament e, iznio i podržava ovaj prijedlog? To je povezano s našim stajalištem da moramo imati e, ravnopravne uvjete natjecanja za sve kako recimo mala poduzeća ne bi plaćale veće poreze nego multinacionalne kompanije i u podlozi te ideje je e, zapravo pravda pravičnost jer nam nije jasno zašto bi mali trebali plaćati više od velikih Također, bilo bi važno da postoji one stop shop, odnosno sve na istom mjestu, kako se ne bi sve to obavljalo na 27 različitih točaka. Ovaj prijedlog dolazi u vrlo važnom e, trenutku. Mi smo čuli da Trump predlaže smanjenje poreza na dobite, Dakle, to je njegov prijedlog napisan na jednoj jedinoj e, stranici, možda je to populistički e, pristup, no unatoč svemu tome to je promjena koja će biti uvedena u SAD. Pitamo se kako će Europa odgovoriti na to. Također i Ujedinjeno kraljevstvo će promijeniti e, te postavke nakon Brexita mi se moramo odlučiti kakav će biti europski odgovor hoćemo li mi postaviti e, vlastiti primjer za sve ostale u svijetu. Dobro je da je organizirano ovo saslušanje. Hvala na svim vašim doprinosima. Ovo je zapravo početak e, procesa E, i doista se veselim e, svim e, doprinosima. A sada riječ ima predstavnik Europske komisije, gospodin Mutalje. Hvala predsjedniče. Gospodo izvjestitelji, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Zahvaljujem vas, vam na prilici e, da mogu reći nekoliko riječi e, na ovom e, saslušanju, to jest o, o zajedničkoj konsolidiranoj poreznoj osnovici poreza na dobit. E, tu imamo takse 1 i 2, o ovoj točki nemam mnogo toga e, dodati na ono što je rekao povjerenik Moskovisi u ožujku, e, osim sljedećeg ova uključenost Europskog parlamenta u uređenje fiskalnog sustava u Europskoj uniji jeste odlučujući element koji nam dozvoljava da napredujemo da napredujemo u, smislu da transformiramo naše angažmane pri e, međunarodnim tijelima da e, to unesemo u europsko zakonodavstvo kako bismo imali pravičniji sustav i e, više pravne e, sigurnosti na području plaćanja poreza. Dva elementa koje želimo poticati, to je komisija usvojila prošle godine i moramo imati otporniji sustav koji će državama članicama omogućiti da imaju otporniju poreznu osnovicu ali da to bude i sustav koji će dati e, poduzećima i gospodarskim e, subjektima jednostavniji konkurentniji sustav unutar e, unutarnjeg tržišta E, ono što nas ovdje zanima danas jeste uključenje Europskog parlamenta u ovoj raspravi. Moramo e, održati ovaj politički zamah kao i naš apetit da na tome dalje napredujemo. E, jer čujemo stalno pozive da stvorimo jednake uvjete za sve E, to mora biti pravičan sustav koji će pogodovati e, trgovačkim društvima. E, prijedlog koji smo ovdje podastrli, to jest već prošle godine u listopadu, je postići ova dva cilja. Prvi prijedlog je došao 2011. Sada trebamo imati E, odredbe koje će suzbiti e, izbjegavanja plaćanja poreza moramo imati strože mjere e, protiv zloupotreba moramo stvoriti dobar okoliš za poduzeća u smislu troškova i sposobnosti konkurirati i izvan Europe a ujedno poštivati porezne obveze. Novi sustav koji smo predložili uvodi također elemente koji dozvoljavaju e, da dademo poduzećima moderniji i konkurentni okvir. E, e, ono što je važno u ovom okviru jeste sustav E, e, fiskalnih poticaja za istraživanje i razvoj e, koji se zasniva na sustavu koji se već provodi u Europskoj uniji. To je sustav koji se pokazao najučinkovitijim, dakle poticaj za istraživanje i razvoj. E, zatim poticaj financiranja e, e, društva putem vlasničkog kapitala kako bi dolazilo do manjeg zaduživanja. I treći mehanizam u prvoj fazi prijedloga, to jest prije konsolidacije, daje mehanizam kompenzacije <clears throat> prekograničnih gubitaka a onda ćemo imati i drugu etapu prijedloga a to je e, konsolidacija unutar e, jedinstvenog tržišta podsjećam e, da komisija inzistira na tome kao što je rekao gospodin Lamasur da na krajnjem cilju Mm, a e, zato moramo imati široke konzultacije. Moramo slušati e, mišljenja e, članova pa, panela danas popodne u ovom saslušanju i zahvaljujem na pomoću koju ste nam pružili u našim naporima da postignemo bolje porezne sustave. Hvala vam najljepše na ovom uvodu. Pozdravljam e, sada našeg prvog gosta, gospodina Jamesa Watsona iz Business Europe, potom je tu Gerhard Hümere i Olivier Buteje Tafte iz Accountancy Europe. Ovim redoslijedom ćemo ih e, čuti, svaki od njih ima po pet minuta a za doprinose prvi je James Watson. Hvala vam predsjedniče, hvala i odboru što ste me danas pozvali. počet ću sa CCTB-om i izbjegavanjem plaćanja poreza kasnije. Kao prvo smatramo da sami koncept zajedničke konsolidirane osnovice može poboljšati e, funkcioniranje jedinstvenog tržišta promicati ulaganja kad promislimo samo na mala poduzeća koji e, se žele proširiti možemo zamisliti da su suočeni s rizicima a taj rizik bi bio smanjen da se e, može zapravo namiriti, da gubitke prekogranične može namiriti profitom iz drugih e, dijelova. Dakle, mnogo je pozitivnih strana CCCTB-a e, će isto tako ići e, u smislu borbe protiv dvostrukog oporezivanja i izbjegavanja transfernih cijena. Gospodin Lamasur je naglasio koliko je konsolidacija e, važna. Mi smatramo da bez konsolidacije e, ovi prijedlozi neće unijeti dovoljno koristi i pozitivnih e, aspekata. E, najvažnije je učiniti e, porezne sustave kompetitivnije. Vrlo je važna u tom, u tom kontekstu pravila switch, takozvane switch over pravila, zatim pravila amortizacije i slično. Kada je riječ o CCCTB-u, odnosno o CCTB-u. Mnoga poduzeća su ih e, pozdravila. Mnoga smatraju da se mora i dalje poboljšavati taj e, prijedlog, a tu ću se osvrnuti na neka specifična pitanja. Naime, e, neka kompanije se brinu zbog e, gubitka fleksibilnosti u nekim državama članicama koje bi e, doš, koji bi došao sa e, time prijedlogom. Ne znamo kako će se globalni porezni sustav, odnosno okružje, razvijati. Dakle, ako uvedeno svojevrsno jedinstvo između 27 članica, e, nećemo uspjeti sa CCTB-om bez konsolidacije. Naravno, bit će onih koji će tim prijedlogom izgubiti i oni koji će e, dobiti E, gubici, e, gubitke će neke od njih pokušati nadomjestiti povećanjem e, poreznih stopa. To će biti naročito prisutno u malim zemljama. Zatim drugo pitanje je pitanje ključa alokacije. Oni će biti uspješni ako prepoznaju i nematerijalna ulaganja. Komisija je e, doista učinila mnogo iznjevši ovaj prijedlog no ovaj ključ alokacije se fokusira vrlo često na materijalna ulaganja. No pratimo e, nove trendove i vidimo da postoji skretanje prema nematerijalnim investicijama. Dakle, treba e, vidjeti koliko ovaj prijedlog odgovara i prikladanje za e, trenutačnu digitalnu globalnu ekonomiju. Vrlo je teško dobiti pouzdane podatke u vezi nematerijalnih ulaganja, no smatramo da bi to trebao biti dijelom ovog prijedloga. Također tu je i e, olakšica za e, rast i ulaganje. Dakle, e, to je jedna od opasnosti i jedna od slabosti zato što bi u teškim vremenima zapravo otežalo poslovanje. Tu bi zastao. Hvala. Hvala vam posebice na tome što ste se držali dodijeljenog vremena. Sljedeći govornik je gospodin Gerhard Tümer. Hvala što ste me pozvali. Ja bih e, započeo s glavnim fokusom u ovoj temi. Kada zapitamo naše e, članove, oni vrlo često kažem da je osnovna prepreka poslovanju 27 ili 28 različitih poreznih e, sustava. A to je posebice e, velika prepreka za mala i srednja poduzeća, naročito kad se, kad se radi o troškovima usklađivanja i mi smo od samog početka bili za uvođenje zajedničke osnovice poreza i to je bio naš pristup. Također, mi smo uvijek bili za tu ideju iz istih razloga koje je spomenio gospodin Tang. 27 različitih e, sustava znači da velike kompanije imaju 27 mogućnosti da zapravo e, nađu najbolja porezna rješenja za razliku od onih malih. mi smo bili poprilično kritički nastrojeni prema prvom komisijnom prijedlogu. Bili smo za fakultativno um, korištenje eh, ove osnove. Međutim, to se sada promijenilo i smatramo da je novi prijedlog, eh, prijedlog dobar zato što velike kompanije sada to moraju obvezno učiniti. To je sada za njih eh, E, mandatorno. No, čak i u novom kontekstu moramo imati na umu da neke države članice uvode tu zajedničku osnovicu, neće biti spremni koristiti paralelne modele. Dakle, ako se ovaj prijedlog usvoje, imat ćemo države članice neće dopuštati opcionalnost za mala i srednja poduzeća. I u tom slučaju mi već sada moramo znati da taj sustav ne smije biti e, presložen. E, dakle, taj model će najvjerojatnije biti primjenjivan i u malim i u srednjim e, poduzećima. Drugi element koji želim naglasiti je da se i mala i srednja poduzeća žele uvjeriti da će ta osnovica biti konsolidirana što prije. No shvaćamo i probleme posljednjeg prijedloga. No, ako je to jedini način da dođemo do konsolidacije, mi smo je spremni za izvjesno razdoblje prihvatiti. Naravno, ako od samog početka prekogranična olakšica za gubitke bude dopuštena. I u tom slučaju mi jesmo da se obje direktive usvoje odjednom. Također podržavamo ideju neutralnog postupanja prema omjeru, omjeru financiranja vlastitim kapitalom i e, kreditima a sve kako bi poslovanje bilo e, zdravije. No, s druge strane, postoje sumnje da trenutačne e, e, trenutačni prijedlozi nose i opasnost u vezi istraživanja i razvoja, odnosno super olakšice. To naročito brine male i srednje subjekte. Naime, to nije dobra ideja za mala poduzeća, za start-upove koji se žele baviti e, visokotehnološkim inovacijskim e, projektima i zbog toga mi smatramo da to nije dobar e, model i da ga na taj način ne treba nužno podržati. E, moramo to dodatno razmotriti. Također, gospodin Lamasure je spomenuo nematerijalna ulaganja, njihovu važnost, e, problem e, u vezi fleksibilnosti unutar e, sustava i s tim se slažem s kolegom iz Biznis juroma. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine Homer. Posljednji govornik od naših panelista u prvoj sesiji je Olivije Butelić Taft. Hvala vam lijepo, uvaženi član Europskog parlamenta. Zahvaljujem na ovoj prilici da doprinesemo vašim radom, poboljšavajući tak poreznu politiku u Europi, cilj eh, kojem je uvelike posvećena i moja organizacija. U interesu vremena neću uvoditi teme e, vezno uz Vijeće Europe, no važno je reći da su naše, e, naši klijenti instituti, a ne fizičke osobe, koji u različitim kapacitetima djeluju na privatnom, ali isto tako i u javnom sektoru. Prije svega bih e, komentirao zajedničku osnovicu ili zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit. Accountancy Europe na tome još radi, poput vijeća nemamo još uvijek konačno stajalište s obzirom da postoje različite perspektive i to ne bi trebalo biti iznenađujuće jer ovakav prijedlog će nužno stvoriti gubitnike dobitnike, barem kratkoročno gledamo s obzirom na preraspodijelu poreznih prihoda između država članica. Arbitraže između kratkoročne, individualne poteškoća, boli i dugoročne kolektivne prednosti je nešto što e, ovaj kontinent nije baš bio vrlo uspješan do sada kada je pokušavao riješiti. Dakle, prihvatljivost CCCTB-a za neke države članice ovisi o tome na koji način doživljavaju svoju politiku porezne konkurencije. Predlozi su jednostavni, što je za porezno zakonodavstvo dobrodošlo iako neobično, a super kredit za istraživanje i razvoj za mala pokrenuta poduzeća djeluje kao dobar pristup, ali bolja analiza utjecaja bi bila dobrodošla kao i studija mogućih pragova. Također je dobro pokušati ispraviti pristranost između duga i kapitala, ali s obzirom na trenutne razine kamata upitno je da li će predložena mjera u praksi ikakvu znatnu razliku napraviti. Međutim, čuo sam da su države članice zabrinute da bi troškovi za tako nešto mogli biti disproporcionalni. Imajući to na umu ove karakteristike, CCCTB čine zapravo vrlo korisnim, ako uključimo tu konsolidiranu komponentinentu za male i srednje poduzetnike koji su aktivni na internom tržištu, a naravno koje bismo svi željeli da što bolje profitiraju. Uz CCTB također bih prepoznao sjajno vodstvo komisije parlamenta u poreznoj politici i podijelio s vama tri ideje. Mislim da prije svega trebamo međunarodnu suradnju, zatim transparentnost i treće pametnu regulativu. Međunarodna suradnja s obzirom na učinkovitost borbe protiv poreznih zlouporaba, možemo reći da to uvelika visi o koordiniranom pristupu na međunarodnoj razini. I u tom kontekstu podržavamo e, ambiciju komisije da revidira rad skupine za kodeks ponašanja i podržavamo zamisa odbora takse da se uspostavi centar za dosljednost i koordinaciju upotreba poreznih politika. Što se transparentnosti tiče, accountants Europe e, podržava ne samo više, već i bolju transparentnost u poreznim pitanjima. Dakle, podržavamo i javno izvješćivanje po zemljama i kako bi stvari e, u praksi doista zaživjele, radimo mnogo na tome da pomognemo poduzećima koje već dobrovoljno objavljuju e, izvješća, porezna izvješća po zemljama članicama. Oni promicu e, agresivne planiranja poreza trebali bi takve programe razotkriti, ali uz to porezni obveznici bi trebali imati uvid u sve jer su oni odgovorni za svoja vlastita porezna pitanja. I konačno pametna regulativa. Ne smijemo zaboraviti da načela bolje regulative i vladavine prava također su primjenjiva u oporezivanju, osobito kada u obzir uzimamo i sankcije. E, smatram da je korisna zamisao kodeksa ponašanja koji obuhvaća i porezne savjetodavne usluge, ali kako bismo bili učinkoviti, takav kodeks mora obuhvatiti sve pružatelje poreznih usluga. Dakle, mora biti temeljen na aktivnosti koja se provodi, a ne na nekoj samo profesiji ili sektoru, jer suprotnom javne politike neće biti ispunjene. U pravila što se tiče pružanja poreznih usluga revizorskih e, firmi su upravo bile znažno postrožene nedavnom reformom revizije koja još uvijek čak nije niti transponirana u svim državama članicama, zbog čega vjerujem da je odbor takse bio u pravu kada rekao da prva stvar koju moramo nadzirati i procijeniti utjecaj tih novih pravila, a da su tu nužne e, pravna sigurnost i regulatorna stabilnost. I konačno uvjeravam vas u to da profesionalni računovođe svoju ulogu i e, odgovornost doživljavaju vrlo ozbiljno. U svakodnevnoj praksi velika većina profesionalnih računovođa su ključni u tome da se pobrine da današnji porezni sustavi u funkcionira usprko svoje složenosti i da porezni obveznici e, poštuju svoje obveze. Kada mi pružemo, pružemo savjete javnom sektoru, to je na njihov zahtjev zbog toga što oni u tome uviđu prednost. Dakle, to je učinkovito korištenje resursa dok god se ispunjavaju etički standardi, a u većini slučajeva to je upravo tako. Kao profesija, kao struka, mi smo posvećeni tome da e, nas zanima e, interes javnosti, a kao i u prošlosti vaš parlament može na nas računati. Hvala našoj trojici panelista. Sad dolazimo do pitanja komentare kolega. Prvi riječ imam ja, ispričavam se na tome i preću na svoje materinji jezik njemački. Imam e, tri područja, tematska područja. E, doprinos za istraživanje i razvoje e, E, e, zatim financiranje vlasničkim kapitalom i treće nismo e, da li to nije prociklični element koji time više šteti nego koristi i, i postoje li druge mogućnosti E, da se e, izjednači nejednakosti financiranja vlasničkim kapitalom i drugim e, financiranjem. Je li to um, opcija za male, mala i srednja poduzeća, naročito kad se radi o računovodstvenim pitanjima? radi se naročito o, i o konsolidaciji. Je li time konsolidacija moguća? E, jer e, bi to moglo biti u suprotnosti sa njemačkim pravom. I posljednje, ocjenjivanje e, nematerijalne imovine mm, e, to nije uzeto u formulu za konsolidaciju od strane komisije E, mnoga poduzeća rade na uslužnom sektoru i e, tu se radi o intelektualnom vlasništvu e, o brendovima i tako dalje što je teško ocijeniti i procijeniti ne bi li bilo dobro da se i ova kategorija aktivnosti uključi u predložene mjere to pitam Accountants Europe. E, evo, e, moj doprinos, e, sada ću se vratiti na engleski. Dakle, nadam se da nisam govorio prebrzo za prijevod. A sljedeći govornik na mom popisu iz SID je, izvoli. Hvala predsjedniče, hvala na objašnjenjima. To je vrlo važna tema koja se direktno tiče europskog gospodarstva. Imamo mnogo dionika koji se to tiče. E, moramo doći do jedinstvenog mišljenja, do formula koje će nam omogućiti bolju poreznu pravičnost, a istovremeno dobar gospodarski oporavak mjero je teško objasniti našim malim i srednjim poduzećima. One plaćaju i do 30% više poreza od e, drugih zemalja, zemalja izvan Europske unije. E, drago mi je da se ovdje brani porezna konsolidacija. To je vrlo dobro jer e, je to veliki problem u europskom gospodarstvu različiti e, sustavi oporezivanja u tekstu konsolidacije nemamo zajedničke stop, porezne stope država članica e, zar ne mislite da bi bilo bolje kao što je to u, u slučaju u SAD-u da i postoji savezna stopa Uh, sa varijacijama od 5 do 10%, to je slučaj u SAD. To bi bio prvi korak koji bi sve postavio na istu osnovicu. Drugo pitanje se tiče više Business Europe uh, uh, porez na e, dohodak se tiče e, samo poduzeća koje imaju više od prihod od 150 e, milijuna eura kao socijalist mi to predstavlja problem kako e, vi na to gledate kako po, e, taj prak sniziti kako bismo imali pravični sustav e, gospodin Jumer, što mislite, što misle mala i srednja poduzeća o ovom tekstu, jer ih se to direktno tiče. Naša je zabrinost da imamo E, jednake e, osnove za e, mala i srednja poduzeća. Hvala, moramo pratiti Moram. vrijeme jer ćemo imati kasnije zajednički sastanak. Sljedeći na popisu je Sandra Luns u ime ECR-a. Hvala vam. Ja osobno zagovaram poreznu poštenu poreznu konkurenciju, što smatram da poreze drži dovoljno nisko, a države članice tjera na to da budu što kvalitetnije u svom dijelu posla. Dakle, jasno mi je da vrijeme za ograničeno za govorenje, čuli smo principu opće izjave, pa bih sada malo ušao više u detalje. Mnogo sam čuo snažnih izjava i komisija i drugi su rekli da će sistem dovesti pravosudan, siguran sistem pravosudnu sigurnost, ali ne znam kako tako sigurno možete reći da će se time uvesti pravedni sistem. U to nisam toliko siguran osobito na, imajući u vidu moje sljedeće pitanje gospodinu Watsonu koji je rekao da znamo da će neke države članice izgubiti. Ako pogledam vaš dokument, spominjite e, gubitak fleksibilnosti za države članice, osobito za manje države članice, tako da bi bilo zanimljivo čuti zbog čega bi se poslovna zajednica, osobito manjim državama, e, boji da će izgubiti. Mnogo govorimo o ekonomskoj konvergenciji u našem parlamentu i nisam siguran da ćemo imati veću konvergentnost ako naše e, poslovne entitete iz malih država članica počnemo prebacivati u veće koje su inako već ekonomski snažnije. Također čuli smo snažne izjave o administrativnim troškovima i opterećenju, kako od komisije, tako od drugih i od gospodina Buteli Stafta koji je rekao da ćemo dobiti sistem koji je jednostavniji, čišći, da ćemo imati u tome sjajno vodstvo komisije, lijepa zahvala komisiji. I rečeno je da u novom sistemu multinacionalke, usprkos CTCTB-u, će biti prisiljene pripremati i nekakve lokalne financijske e, bilance i nije mjesto kako će to biti jednostavnije, a ne samo dodatno administrativno opterećenje. No, ako bi gospodin Buteli Taft mogao nešto više o tome reći, bio bih zahvalan. Hvala vam. Sljedeći na mom popistu za liberale, li, Liring. Hvala vam, poštovani kolege, dragi gosti. Kada govorimo o porezivanju, moramo se pobrinuti da imamo poštenije tržišno natjecanje između država članica, najbolje rješenje je doista porez na dobit povezati sa ekonomskom aktivnošću. Istodobno moramo olakšati poduzećima da posluju na našem unutrašnjem tržištu. Međunarodna poduzeća moraju imati na raspolaganju jedan sklađen sistem sa zajedničkim pravilima A smanjenje porezne osnovice i premještanje dobiti je nešto protiv čega se moramo boriti. Svi, uključujući poduzeća, moraju plaćati pošteno svoj porez, tako da ja podržavam ovaj prijedlog. No tu je pred nama jedan izazov. Porezna na dobit je ključan za porezne prihode država članica i ključan je za konkurentnu poziciju Europe. Ne možemo si dakle priuštiti primjenu nekog idealnog sistema koji u praksi možda neće funkcionirati. Dakle, imam nekoliko prijedloga vezano u, pitanja uz prijedlog komisije. Koliko je komisija sigurna da je prijedlog neutralan naspram proračuna, dakle da više manje neće imati nikakav utjecaj na položaje država članica. Da li je komisija uzela u obzir i trenutne i buduće scenarije za države članice? Kao i manvarski prostor koje države imaju u usvajanju mjera kojima će se pobrinuti da ovo nema utjecaja na proračun. Nadalje zanima me kako je komisija u obzir uzela digitalno gospodarstvo u izlaganju svoje formule i da li ona uzima u obzir poduzeća koja rade s robotima ili poduzeća koja prodaju europski big data ili europski software. Uzima li ta formula u obzir prava intelektualnog vlasništva? I na kakva je ekonomska vrijednost te procjene, odnosno kako se procjenjuje ekonomska vrijednost i kako se to prevodi u samu formulu. I konačno poduzeće će uvijek pokušavati optimizirati svoje poraze. Ne trebamo biti naivni. Uz novi CCTB to će činiti na temelju formule i postotka oprazivanja poreza na dobit. Svoje tvornice će smjestiti u zemljama sa najnižim stopama poreza na dobit što bi moglo e, započeti jednu utrku za snižavanje standarda. Zanima me da li je komisija to uzela u obzir. Matt Carty u ime Gluja. Hvala, hvala govornicima njihovim izlaganjima, poput mnogih drugih i nas brine učinkovitost SCTB-a vezano uz smanjenje izbjegavanje plaćanja poreza, osobito s pragom od 750 milijuna eura ukoliko ga se usvojite, potencijal za zlobotrebu e, poreznih olakšica, primjerice onih iznosa za rashod istraživanja i razvoja i drugog. I politički e, znam da mnoge u Irskoj to brine i utjecaj koji bi to imalo na porezne prihode kao posljedicu naših vlastitih e, narušenih ekonomskih modela. No, mi smo doista za promjenu modela, iako je stvarnost takva da konkretni učinak uvođenja CCCTB-a će biti teško procijeniti u slučaju moje vlastite zemlje i mnogih drugih, pa me zanima stajalište govornika o tome. Primjerice, jedno od područja gdje procjene prihoda koja komisija daje nisu baš e, jasne, su fiksna materijalna imovina. Dakle, primjerice najmovi i slični, to mislim na veliku industriju koja se bavi zrakoplovstvom u Irskoj i drugdje u Europskoj uniji. Pa me zanima da li bi promjena porezne obveznice se povećala ukoliko, bi, ukoliko se ovaj tvrtke podvrgne CTCTB-u. slučaju financijskih poduzeća članak 40. spominje 10% vrijednosti financijske imovine i nudi se mogućnost da mm, nematerijalna imovina bude pretvorena u financijsku imovinu. Pa me zanimaju stajališta govornika o očekivanim konkretnim učincima na države članice te imaju li stav o tome što se može učiniti kako bi se radilo protiv bilo kakvih mogućih negativnih učinaka. Hvala. Sven Gigold u ime zelenih. Nema ga. Eva Žoli. Hvala predsjedniče. Imam pitanje za predstavnika Business Europe, gospodina Vocana ste za reformu CCTBA, ali e, preferirate e, sustav e, optional swap tako da svaki, svako poduzeće može birati ne bismo li time dobili 29. porezni sustav koji će povećati administrativne teškoće, a vi ih želite pojednostavniti. Želite takozvani e, level playing field. za predsjednika AMPE-a 2011. smo imali prijedlog komisije koji je iskritiziran da je presložen da se e, uvede za mala i srednja poduzeća. A e, da li je ovo sada stajalište te bolje? E, da li bite da, da li bismo trebali imati jedan CCCTB koji je poseban za mala i srednja poduzeća? Hvala lijepo. Sada naši panelisti pred sobom imaju mnogo odgovora. Možemo opet ići istim redoslijedom. Molim vas, usredotočite se na one glavne stvari s obzirom da već malo kasnimo. Gospodin Watson. Hvala. Preći odmah na pitanje zelenih. Istina je da tijekom prethodnog predloga smo rekli da želimo da i dalje stvari budu izborne, opcionalne. I sada imamo novi dokument o tom prijedlogu, kažemo da mnogi e, poslovni subjekti vide potrebu da se CCCTB učini e, izbornim, ali ne mislim da idemo toliko daleko da tvrdimo da bi to treba biti i da ćemo se suprotstaviti predlagu ako to nije ispunjeno. E, dakle, rađe bih rekao da to nije slučaj, mislim da je važno i uvažiti taj naš novi dokument sa stajalištima. Što se tiče pitanja ulaganja u nematerijalnu imovinu koje ste vi predsjedatelji spomenuli, mislim da sam u svojim uvodnim izjavama se dotakao toga. Mnogo se čulo o dobitnicima, gubitnicima. Ja bih samo rekao da pogledate e, rezultate Komisijnog zajedničkog istraživačkog centra koji su vrlo informativni, daju statistike o mogućnostima gubitaka ili dobitaka, pa bih vas zamolio da vaše službe se time pozabave. Što se drugih točaka tiče, uvijek me iznenađuje kada čujem izjave poput toga da pojedinci plaćaju više od poduzeća i uvijek pomislim uzmemo koraku natrag i pogledamo tko posjeduje ta poduzeća. Mi, ljudi, u velikom broju slučajeva kada razmišljamo profitabilnosti poduzeća, a oni zapravo plaćaju mirovine običnih radnika. Dakle, nema ničeg besplatnog, pogotovo nekako povećamo osnovu, osnovicu poreznu, jer će u krajnjoj liniji taj trošak snositi pojedinci. Uvijek, dakle, govorim, razmišljamo o poreznom sistemu i načinu na koji se on odnosi prema porezu na dohodak. Dakle, poduzeća možda plaćaju rate koje su realno niže od onoga što plaćaju pojedinci, no pojedinci koji posjeduju dionice plaćaju dva puta, plaćaju svoj porez i plaćaju porez kada poduzeće plaća porez. Dakle, ukoliko oba sistema funkcioniraju. Dakle, u dva navrata se plaća, tako da moramo pomno razmotriti tu interakciju između sistema poreza na dobit i poreza na dohodak. Spominjao se Prag, osobito kada govorimo o izvješćivanju po zemljama. Tu bih jednu opičenitiju stvar rekao. Business Europe je uvelike podržao prijedlog OECD-a vezano uz javnog izvješćivanja po zemljama na čemu se temelja prijedlog komisije i mislimo da su porezne uprave odgovarajuća tijela gdje se prikupljaju porezne informacije o poduzećima kako bismo se pobrinuli da poduzeća e, doista plaćaju svoje poreze. Većina poduzeća plaća odgovarajuće porezne stope. Nije im u interesu da uvjeti ne budu jednaki za sve, ali i dalje nismo uvjereni da e, postoji potreba za javnim izvješćivanjem po zemljama i konkretno da takvo izvješćivanje neće potkopati ulogu poreznih uprava u njihovom svakodnevnom radu. Teško je razumjeti zbog čega kada kažemo da porezna tijela nisu sposobna obavljati svoj posao bez toga da javnost nadzire, ima pristup e, informacijama, teško je vidjeti kako bi to osnažilo naše pouzdanje u rad tih poreznih tijela. Dakle, mi podržavamo njihov rad i mislim da je to odgovarajuće mjesto za izvješćivanje po zemljama i zamolili bismo vas da ponovo to razmotrite. E, znamo da se dva odbora time bave, no bismo vas da se ponovno pozbavite time kako bi javno izvješćivanje po zemljama tu pomoglo i podržalo transparentnost zapravo. Kada govorimo o tim pragovima, znam da trenutno imamo prijedlog koji bi prag za javno izvješćivanje po zemljama čak i spustio više od praga između pojedinih poreznih tijela, tako da smatram da je to jedna opasnost koja je pred nama. Hvala vam. Hvala, kao što sam rekao, imamo vremenska ograničenja koja moram poštivati, pa bih zamolio gospodina Homera Prva stvar što se tiče doprinosa zelenih mi kao UAPME smo kritizirali predlog iz 2011. pretežno zbog činjenice da se radilo o izbornom pristupu, ne zbog toga što je bio presložen za male srednje poduzetnike. Dakle, protivili smo se toj opcionalnosti. Druga stvar, drugi odgovor, što se tiče malih država članica, moramo napraviti razliku da li predlog ima negativne učinke na neke male države članice koje trenutno umjetno privlače dobit poduzeća koja tada plaćaju niže poreze? I postavlja se pitanje da li poduzeća kao takva profitiraju u tim zemljama ili ne. Uzmimo Irsku. Irska privlači mnogo e, profita koji se po povoljnim radama oporezuje i profitira. Irska, ali ne i samo poduzeće samo poduzeće neće osjetiti negativnu e, promjenu koliko Irska ne promijeni svoje porezne stope. No, financi, ministar financija u Irskoj će osjetiti negativan utjecaj zbog manjeg profita koji bi dolazio u Irsku, što je razlika. Ono što je najvažnije iz naše perspektive je pitanje predsjedatelja o mogućnosti opcijnog sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika. U potpunosti razumijem i moji njemački kolege tvrde istu stvar, moglo bi postati teško ako opcionalno sudjelovanje znači promjena računovodstvenih pravila. Međutim, ukoliko MSP želi e, rasti na međunarodnoj pozornici, što u običajnim slučajevima znači da isto tako moraju privući e, tržišta kapitala, tada bi se njima savjetovalo da razmotre promjenu svojih računovodstvenih pravila i pristupe sistemu IFRS-a. Ukoliko žele nastaviti djelovati nacionalno i možda malo prekogranično, njima promjena sistema možda neće biti toliko privlačna. Osnovno pitanje će biti što će se događati u tim državama članicama. Možda ne u Njemačkoj, ali čuo sam to iz Francuske, iz Austrije, iz drugih zemalja koje govore nećemo imati dva paralelna računovodstvena ili porezna sistema u budućnosti jer je teško imati dvije različite porezne odnosnovice i porezne stope za manje ili veća poduzeća. To nije izvedivo. Zbog toga smatram da sve o čemu smo raspravljali o sadržaju porezne osnovice, također moramo sagledati iz perspektive da li je to doista i izvedivo, da li je moguće primijeniti na e, MSP-ove, jer je vrlo lako da u nekim državama članicama će to biti primijenjeno na sva poduzeća, uključujući i manja. I posljednji komentar predsjedniku kluba zastupnika ALDE. Radi bih da netko izmijesti proizvodnju u zemlju gdje su porezne stope niže nego situaciju koju sada imamo, a to je da se samo premješta profit. Mislim da bi konkurencija ipak bila poštenija i transparentnija u prvom slučaju. gdje se države članice pokušava prisiliti da učinkovito i odgovorno se ponašaju prema svojim poreznim obveznicima. Hvala. Hvala lijepa. E, gospodin Butelistav je zadnji na popisu. Mislim da su e, članovi odbora postavili mnoga važna pitanja. Ne mogu na sve odgovoriti. Koncentrirat ću se na najvažnija. <clears throat> Administrativni troškovi su često spomanjani i to s pravom. E, realnost poduzeća danas e, svugdje jeste da s jedne e, strane moraju pripremiti financijske izvještaje i porezne izjave poduzeća citirana na burzi e, se e, imaju kolektivne standarde Europa mora dati prihvatljive standarde o tome treba razmisliti kad se radi o kompanije koje ne koriste IFRS e, ili direktivu o računovodstvu E, u vijeću se vidjelo da se nemoguće o tome e, složiti i e, imamo stotinjak opcija koje su predložene pa onda imamo veliku zonu prilagodba između država članica mislim da bi zaista bilo dobro da napredujemo na tom području i da se ove prilagodbe olakšaju E, važno je pitanje u odnosu na nematerijalnu imovinu, to je postaje sve važnije. E, tu treba mnogo poraditi, ne samo na tome kako ih priznati, već i na tome kako se one e, transferiraju. Te, ta nematerijalna dobra su najmobilnija pa se ne radi samo o njihovu priznavanju već i e, radi o više koordinacije na međunarodnom području i njihovog tretmana e, bilo bi također važno u kontekstu pravičnosti poreza to nije samo stabilnost, već moramo uzeti u obzir i buduće generacije. U modernim poreznim sustavima e, moramo uzeti u obzir okolišni utjecaj i nepredviđene situacije to e, će nam pomoći u tranziciji prema održivijoj ekonomiji. Što se tiče dobitnika i gubitnika, to je spomenuto nekoliko puta. To nije samo tema dugih diskusija. E, moramo e, razmišljati i o prelaznom periodu kako bi se poduzeća mogla transformirati i prilagoditi. Hvala lijepa. Imamo još mnogo pitanja na koja treba odgovoriti u političkom procesu. To nas dovodi do druge sesije. Gospođa Katja iz Etuca i gospodin imate i gospodin Richard Murphy. Mm. Imamo kartone žuti i plavi, kat, e, plavi je manje eksplozivan. Katja, imate riječ. Hvala predsjedniče e, članovi odbora, dame i gospodo. E, postoje dva područja gdje je komisija obećala rezultate. Socijalno područje i fiskalno područje. Europska unija je E, suočena sa Brexitom. Sada moramo raditi na našoj uniji. Ne radi se samo o ekonomiji, već i o jakim socijalnim pravima i političkoj volji. Da se stvarno suočimo sa izbjegavanjem plaćanja poreza. E, treba plaćati porez. Imamo rezove u javnim rashodima i e, plaćama svi trebaju plaćati porez. E, to se tiče i multinacionalnih kompanija. To je stvar koherentnosti i pravičnosti u društvu. E, da bismo imali opipljive rezultate u borbi protiv fiskalnog dumpinga i shoppinga, e, moramo zadobiti povjerenje ljudi, između ljudi i povjerenje u Europsku uniju E, trebamo dati opću podršku za CCTB, imamo potrebu za amandmanima i tražimo e, za zajedničkom poreznom osnovicom za e, trgovačka društva. Kako ćemo se boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza? Stoga mi podupiremo CCTB i obveznu narav e, te mjeri. To neće nužno dovesti do zadovoljavajuće situacije. Fiskalno natjecanje je socijalni dumping. CCTB daje zajednička pravila, pozitivan je i e, dobro je za poduzeća i e, unutarnje tržište. Mi smo za pravične propise E, i e, poslovanje koje je zasnovano na pravičnim odredbama i propisima. E, gubimo mnogo na neplaćenim porezima, to je jasno. Profesor Murphy će o tome govoriti. Naše kalkulacije pokazuju da ti gubici E, iznose 139% e, e, godišnjeg deficita Europske unije. Da nije bilo tih gubitaka ne bi bilo ni socijalnih rezova. Druga stvar, dva, tri glavna amandmana. Prvo, E, prag. E, tražimo da e, prag bude mnogo niži nego što je predloženo. Tražimo da prag mora biti u skladu sa direktivom o računovodstvu. To bi unijelo jasnoću u pravilama. Stoga prag mora biti maksimalno 40 milijuna eura. Geografski opseg tražimo da direktiva mora biti dopunjena za multinacionalne korporacije. E, te, e, u, svim skupinama, kako u Europskoj uniji, tako i u trećim e, zemljama. Subjekti u trećim e, e, zemljama su subjekti već pod mjerama za suzbijanje izbjegavanja poreza. E, govori se i veze između CCTBA i izvještavanja zemlja po zemlja. ETUC je za e, detaljnih izvještaja po, po pojedinim zemljama sa globalnom transparentnošću za sve kompanije. CCTB i izvještaji po zemljama moraju raditi ruku pod ruku efikasno moramo dobiti vrijedne informacije od svih zemalja, uključujući treće zemlje. I naravno, e, pod kompanijama mislim kompanije koje padaju, spadaju pod ovu direktivu. direktivu. E, po zemljama su ključni za transparentnost i u borbi protiv izmještanja e, dobiti i izbjegavanja plaćanja poreza. Et, Etuc poziva na brzu primjenu e, CTB-a e, e, i to najkasnije do siječnja 2019. Pocrtavamo da, da samo sa ccctb ćemo moći izbjega, eliminirati transferno u, u uređivanje cijena E, gospodin Murphy će govoriti još o tome. ETUC također traži e, da imamo zajedničku e, poreznu stopu na dobit trgovačkih društava. postao I na kraju bih zaključila Evropska unija i njeni građani zahtjeva, zahtjevaju i zaslužuju CCCTB Hvala. Sada ću dati riječ gospodinu Murphyu. E, zahvaljujem mu na vrijednom istraživanju na tom području. E, evo, sada ću ja dati riječ e, gospodinu Murphyu jer ja predsjedavam sastankom. Hvala, hvala što ste me danas pozvali. pozvao sam kao tax član Tax Justice Networka Moji komentari e, su u sadašnjoj e, ulozi profesor e, političke ekonomije u Londonu. Mm, ja imam mm, mm, svoje mišljenje u, o izvještajima zemlja po zemlja. Tax Justice Movement pozdravlja CCCTB. Ono što je jasno da postoji, postojeći oporezivanje korporacija pokazuje da e, e, su korporacije sastavljene od odvojenih e, subjekata što nije točno to, tu bajku trebamo pokopati to su jedinstveni subjekti koji imaju centralnu upravu i tako treba ih oporezivati. Stoga CCCTB spoznaje ekonomsku realnost koja nam je falila desetljećima i stoga to je to pravi smjer. E, podsjetimo se e, što je e, porez na korporacije. To, to iznosi 8% prihoda od poreza. Treba spriječiti zloupotrebu plaćanja poreza na dohodak ako, e, e, ako želite poreznu konkurentnost, onda moramo vidjeti kakova je stvarna situacija gdje se e, rade stvarni izbori. Ne smijemo imati artificijalne situacije. E, poslovanje treba jednake uvjete za sve a ako to ne postoji imamo nepoštenu konkurenciju i to je sada slučaj jer nemamo dosljedno oporezivanje međutim u CCCTB-u imamo problema to je konsolidacija po prijedlogu tu se ne radi o konsolidaciji ja sam e, e, računovođa i e, mogu vam reći to je CCATB aggravated nismo razumjeli računi svake zemlje su prilagođeni standardnom izvještavanju što ne znači da je konsolidirani na dobit se time oporezuje. Mi ćemo uh, premjestiti konkurenciju s porezne uh, osnovice na računovodstvenu osnovicu tako se dobit može nekako zataškati, a rezultat će biti da još uvijek imamo porezno natjecanje samo drugim sredstvima. Prema tome ne možemo imati CCCTB. Profesor Sikora je to istakao. Pročitajte njegov članak o tome moramo imati e, skup e, standarda za e, izvještavanje koje će biti taj sustav mora biti ujednačen mm, konsolidacija nije zato podesna ne, ne kaže se koji se računi trebaju koristiti kaže se E, da to nije dostupno. Zadaća mora e, ići nekome, to jest Evropska unija. Vi to morate e, stvoriti standarde za izvještavanje o porezu. Moramo imati jedinstveni IFRS jednu poreznu osnovicu, e, jedinstveno shvaćanje. Većina računovađa ne, e, ne shvaća račune koje e, prikazuju mala i srednja poduzeća. Samo uzmite u obzir transakcije koje se rade kreditnim karticama. Ne možemo ne možemo oporezivati ako nemamo dobro računovodstvo. E, molim vas stoga da imamo konsolidirani skup e, e, računa koji su razumljivi, korisni i koje razumiju mala i srednja poduzeća, a i drugi. Moramo imati jasno izvještavanje koje uključuje izvještavanje zemlja po zemlja. Hvala najljepše. Imamo dovoljno materijala za raspravu. Brian Hayes prvi govori za pučanem. Hvala predsjedniče. Želim zahvaliti oboje govornika na vrlo zanimljivim e, izlaganjima. Što se tiče posljednjeg što je gospodin e, Murphy rekao, dakle za dosljedne standarde računovodstva u Europi je dobro došlo Dakle, ljudi bi trebali djelovati prekogranično, suočavati se s različitim e, standardima. No, imam pitanje. U, pitanje u u okolnostima u kojem gospodin Trump kani smanjiti porez na dobit u SAD-u i isto tako promijeniti način na koji se porez uvodi u SAD? Kako će se to odraziti na konkurentnost e, Europe? Jer e, budemo li nekonkurentno, poslovi će otići iz e, Unije. Dakle, zanima me vaše mišljenje o tome. A drugo pitanje koje želim e, postaviti odnosi se na pitanje gubitnika i e, dobitnika. Dakle, prije no što zemlje članice uđu u tom biti će dakle e, procjene po zemljama. Vi ste spomenuli 8% doprinosa za porez na dobitve. Mi u Irskoj imamo imamo oko 15% koji dolaze upravo iz poreza na dobit. No, dobra je vijest da se taj porez uplaćuje. Ako nemamo e, procjenu učinka po zemljama, to nas može dovesti do poteškoća. Gospodin Moskovići je rekao Ok, prvo ćemo dogovoriti zajedničku osnovicu, a potom prijeći na konsolidaciju. Što vi mislite o tome? Hvala. Paul Tang je izvjestitelj za socijaliste. Hvala, hvala na ovome što smo čuli od naših e, panelista. Kako vi doživljavate uvođenje CCCTB-a Hoće li to značiti e, promjenu u poreznom e, okružju? Mi sada vidimo da se e, profit izmješta, tako reći, na papiru, no kad je riječ o konsolidaciji, to se povezuje sa stvarnim elementima, recimo prodajom. Dakle, je li to umjetna, umjetno natjecanje, kao što kaže gospodine Murphy? Ima li tu potrebe za dodatnim elementima poput minimalne e, porezne stope. to bi bio moje prvo pitanje. Zatim puno smo čuli o nematerijalnoj imovini. Sada smo suočeni s problemom transfernim cijenama. Treba postojati tržišna cijena, no što to jeste je otvoreno pitanje. A to se posebno odnosi na nematerijalnu imovinu. Komisija tu imovinu nije uključila u svoje prijedloge Mislite li da tu imovinu treba uzeti u obzir, kao što su neki e, naglasili, ili se e, usredotočiti na rješavanje problema transfernih cijena? Je li to pretežak e, problem koji se zapravo nastoji izbjeći? Hvala. Profesor Luke za ECR. Hvala predsjedniče, malo sam razočaran e, razmjenom mišljenja jer smo čuli vrlo mnogo općenitih primjedbi i političkih stanovišta. Ovaj, ovo saslošanje bi e, trebalo govoriti o biti stvari, o prednostima i nedostacima predloga za CCCTB. Što mene zanima jeste tretiranje multinacionalnih kompanija koje su aktivne i u Europskoj uniji i u trećim zemljama. Htio bih znati mm, e, hoće li doći do toga da e, kompanije izmjeste svoje sjedište u treće zemlje i tako izbjegnu e, sustav CCCTB u kojem je to okviru moguće. Mm, kako možemo ugraditi mm, garanciju e, toga da se e, ono što se ostvari na dobiti i oporezuje u Europskoj uniji. Ako sam dobro shvatio, imamo dvije mogućnosti postupanja s tim poduzećima. E, prvo, da postupama e, protiv trećih zemalja da imamo jednu transfernu cijenu mm, koja bi se onda naplaćivala iz tih trećih zemalja. A druga mogućnost jeste da što se tiče trećih zemalja e, prvo imamo fiktivnu podjelu dobiti u prvom redu, a onda da u okviru dvostrukog oporezivanja i pregovora oko toga dogovorimo u kojoj mjeri će se plaćati i gdje će se plaćati porez. Prednost takvog postupka bi bila da E, zemlje s kojima nemamo ugovor o dvostrukom oporezivanju njih možemo ignorirati e, da oporezujemo onaj dio dobiti koji se mora priračunati Evropskoj uniji. Hvala, riječ ima Petar Jaček. Hvala predsjedniče. Imam pitanje za gospođu Lejko Komulajnen. Vi ste govorili o pragu 750 milijuna i smatrate da je previsok. Vi ga želite spustiti na 40 milijuna. Jeste li svjesni svih implikacija za sve vrste e, poduzeća, posebice za mala i srednja poduzeća koja ne djeluju nužno u više država članica i e, nisu sklone pribjeći izbjegavanju plaćanja poreza. Dakle, razmišljate li i o štetnim učincima tog e, prijedloga? U prethodnom panelu spomenule se se dvije stvari. Govorilo se o gubitnicima i dobitnicima među državama članicama kada je riječ o prijedlogu 3C CCTB-a i e, premještanja kao, odnosno preseljenja kao posljedice tog sustava. Jeste li o tome e, razgovarali? i imate li o tome mišljenje? Hvala vam. Hvala. Matt Carty za GUE sada. Hvala, hvala svima. Želim postaviti pitanje za e, vezano za financijsko izvješćivanje. Čini mi se da je problem e, nedostat nedostatak e, međunarodno priznatih e, e, pravila na kojima bi taj sustav trebao biti izgrađen. A trebalo bi doći do stvaranja do postizanja konvergencije tih standarda, recimo IFRS-a. riječ je o različitim elementima koji bi trebali biti uzeti u obzir. Bili gospodin Murphy mogao se osvrnuti na članak gospodina Sake, njegovog kolega, njegove kolege i zašto bi zašto bi područje tržišta rada bilo otvoreno za različite zlouporabe u okviru tog sustava. Hvala. Sven Gigolde za zelene. Kao prvom, hvala Richardu na povezivanju sa standardima računovodstva i na fragmentiranom krajoliku na koji ste nam sratili pozornost. Što u tome misli komisija? Vi ste iznijeli vrlo, vrlo važno pitanje. Naravno, imamo i vodimo dugačku raspravu o nacionalnim računovodstvenim standardima nismo svi zadovoljni e, s njima, dakle sa standardima koji dolaze iz e, tvrtke e, sa sjedištem u Londonu. A buduće da vi dolazite iz Londona, mene zanima što o tome misli komisija. Također, zanima me što vi mislite o temeljnim parametrima koje predlaže komisija posebice kada je riječ o ograničenjima veličine i nekim općim odredbama, recimo vezanim za istraživanje i razvoj, te postupanju e, sa e, vlasničkim kapitalom u odnosu na zaduživanje. Slušali smo e, našeg irskog kolegu znamo da se neće sve države članice složiti e, s ovim e, prijedlog, e, iako to neće javno i direktno reći. Gdje je po vašem mišljenju prag koliko država članica trebate da bi prijedlog bio u potpunosti prihvatljiv i e, razumom. Dakle, vi ste spomenuli 28 i 29. Po vašem mišljenju, koja je smislena, koja je smislena brojka? Hvala Svene. Trenutačno se nitko više ne javlja za riječ. Vraćamo se našim panelistima, no prije toga predajem predsjedavanjem gospodinu Niedermayeru. A sada poslušajmo gospođu Lehto Komulajnen. Hvala predsjedniče. Hvala na vrlo, vrlo dobrim primjedbama i, i, pitanjima. To me podsjeća na moje, e, e, na vrijeme kad sam ja bila studentica prava i postavljala pitanja o porezima Sva ta pravila trebala bi biti jasna i nedvosmislena. A, to je bit načela koja nosim i danas e, sa sobom. Etuc smatra da su oba prijedloga e, važna, no mi smatramo e, da treba što prije e, provesti drugu fazu, dakle CCCTB. E, nemamo međutim jasan rok za implementaciju. Drugo pitanje, Tang je postavio to pitanje ETUC, kao što sam i rekla, jeste za minimalnu poreznu stopu u Europskoj e, uniji, što su istaknuli našu članovi. Smatramo da je to pitanje e, pravičnosti s kojim bismo riješili pitanje fiskalnog e, šopinga. Treća primjedba i komentar koji je iznesen odnosilo se na na treće zemlje govornik je spomenuo i rekao kako je razočaran našim izlaganjem u našoj konferenciji imamo članove iz svih država članice njima nije važno otkud dolaze e, neke specifične odredbe. Ljudima je važno jel se porezi plaćaju ili ne plaćaju. Oni su za poštenje, oni su za pravičnost. E, oni žele da e, i poduzeća i pojedinci plaćaju svoje poreze. Ovdje bismo trebali ući u pojedinosti, no tu je e, zato o profesor Murphy. po mom mišljenju mi moramo izgraditi našu uniju na pravičnim i poštenim e, načelima, barem su to govorili moji profesori na fakultetu. Što se tiče pitanja koje je postavila skupina ALDE, um, koje se odnosila na mala i srednja poduzeća i kako će se to odnositi i odraziti na njih. To je vrlo zanimljivo uh, pitanje na koje se uh, povezala i očitovala i komisija. A riječ je o istraživanju i razvoju postoje poticaji za to područje, a mi jesmo svi za e, rast e, unije, poduzeća, za rast novih e, ideja. Dakle, istraživanja i razvoj odnose se upravo na to, a CCCTB prijedlog donosi poticaje upravo za to područje. Peto pitanje se odnosilo na standardizaciju. Profesor Murphy je mnogo iskusniji i pozvaniji da odgovore na to pitanje, no etuc jest za ono što je rekao profesor Murphy, dakle da trebaju postojati standardna pravila za računovodstvo, za računovodstvena pitanja. Dakle, govornici su se osvrnuli i na to pitanje. Hvala vam najljepše. Hvala. Sada riječ ima profesor Murphy. Pet minuta. Ja sam zapisao 13 pitanja. Morat ću doista brzo preći kroz njih. Imamo li problema s poreznom konkurencijom, odnosno poreznim natjecajem? Postoje li, postoje li gubitnici i pobjednici? Ovdje je riječ o oporezivanju ekonomske biti. Poduzeća se odlučuju gdje je dobra infrastruktura, gdje vlada pravo, a kao i iz čitavog niza drugog razloga e, u vezi sjedišta njihove djelatnosti. Međutim, vrlo često dobit nije s tim e, povezana, a CCCTB i e, razlog tom prijedloga je da se porez uplaćuje upravo tamo gdje se obavlja gospodarska djelatnost. I to bi rekao i Warren Buffett. Dakle, to je e, poznati e, razlog. To se neće dogoditi. Mi možemo reći e, da će gubitnici biti one zemlje koje trenutačno uspješno ne prikupljaju porez, no oni će to morati promijeniti. Treba li nam CCTB ili CCCTB? Po mom mišljenju to mora biti konsolidacija, to je smjer u kojem trebamo e, raditi. Hoće li zloupotrebu biti e, veća u tom slučaju? Da hoće li veći učinak imati CCTB ili izvješćivanje po zemljama, pa izvješćivanje po zemljama. Govorio sam e, s velikim brojem predstavnika velikih e, kompanija. Oni kaže da mi ne želimo e, biti na naslovnicama kao oni koji izigravaju porez. Dakle, mi ćemo se mijenjati što je brže moguće zato, jer, zato što vjeruju da će Europa pristupiti izvješćivanju po zemljama i na taj način ćemo dobiti e, željeni cilj. Što se tiče nematerijalne imovine, one nemaju e, vrijednost ukoliko nije stvorena od strane stvarnih e, ljudi. I zbog toga e, se uključuje aspekt e, prodaje. No budimo realistični, većina nematerijalne imovine se sada e, stvara kao dio instrumenta poreznog planiranja i, i moramo ih izbaciti iz jednadžbe. Ako želimo govoriti o ovom problemu, trebaju nam pojedinosti, treba nam svaki put e, predstavnik e, e, predstavnik na lokalnoj razini u svakoj državnoj članici i porezna tijela moraju imenovati tu osobu koja će izvješćivati u okviru CCCTB-a a neće nitko odbaciti mogućnost da stvori profit. Imamo li probleme s ostatkom svijeta da ako imamo apportionment, to je nešto što nam treba ne samo u, u Uniji. OECD u kojem isto tako govorim govori upravo o razvoju u ovom području. To je smjere eh, kojim se treba, eh, treba eh, kretati. Dakle, riječ je o raspodjeli profita. Ja jesam za niske za niske pragove, no trebaju nam podaci što je sa prodajom po cilju, dakle e, agenti bi to trebali e, obavljati. To vas može dovesti do franšiznog poslovanja, a to je to je iskrivljavanje. mi e, trebamo izbjeći taj e, rizik. Treba nam temelj e, prodaje koji je povezan i sa izvorom i sa destinacijom spomenuli su se parametri, oba prijedloga idu u prilog velikim poduzećima a mala poduzeća neće u tome bitno profitirati. Dakle, ponovno razmotrimo ta otvorena pitanja. No, ako ste multinacionalna kompanija, morate ići prema CCCTB-u i morate ispuniti minimalna računovodstvena pravila. Jer ako nemate knjige, a, onda bi porezna tijela morala zato biti veoma zainteresirana. Hvala lijepo, da Želi komisija komentirati? Još imamo par minuta vremena. Hvala vam lijepo. Da, rado bih reagirao na nekoliko točaka pitanja koja smo čuli upućena nam. Također zadovoljstvo i doista se osjećam e, osnaženim ovim panelom. Mislim da smo tu čuli mnogo toga što će nam pomoći e, nas nastaviti sa stabilizacijom ovog prijedloga tijekom pregovora i sa zadovoljstvom da ćemo nastaviti naš dijalog sa nekim od vas i nakon ovoga. Volio bih reagirati na četiri točke. Prva stvar je element fleksibilnosti. Ono što mi činimo je predlažimo direktivu za usklađivanje pragova i zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit CCCTB velik broj, velik dio poslovne zajednice to pozdravlja, predlažući da imamo jedan stabilan sistem, sistem koji neće naše poslovnu zajednicu staviti u neprestano stanje nejasnoće vezano uz nejasnoće oko poreza na dobiti njegova plaćanja. Sistem je obvezan samo iznad određenog praga. O pragu raspravljamo, jasno mi je da imamo rasprave o tome zbog čega ovo, zbog čega ono, kao i vezano uz mnoge druge točke komisija otvorena za tu raspravu, no razlog tog praga je kako bi se zadržala fleksibilnost za manja poduzeća, kako bi mogla odabrati želi biti uključena u to ili ne, a države članice kako bi imala veću fleksibilnost za svoje nacionalne dionike. Druga točka koju bih rekao u ovakvom općem kontekstu element računovodstva. Već je dovoljno teško izraditi zajednički sistem oporezivanja i nemojmo još na ramena CCCTB-a stavljati pitanje kako uskladiti računovodstvena pravila u Europskoj uniji. Ono što smo učinili u svrhu oporezivanja je da smo se pobrinuli da kroz CCCTB kroz pravni tekst ne ostavljamo u nekim rukama tijela koja nisu javna definiciju porezne osnovice. Zbog toga se samo ne, spominje popratno nekakve standarde, već se unutar predloga točno definira što je oporeziva dobit, što je e, mogućnost smanjenja toga, jer to smatramo da bi trebalo biti u rukama javnih regulatornih tijela. Druga stvar je e, pitanje poreznih stopa. Neki se zalažu za najniže moguće. Imamo dosta članaka znanstvenih literature na tu temu i mislim da je ono što je pred nama politička stvarnost Europske unije, a ta je da ne postoji apsolutno nikakva namjera s naše strane ići na usklađenu minimalnu osnovnicu poreza i isto tako u vijeću nema nekakve težnje za tako nečim. Tako da smatram da postoji taj argument na politička stvarnost i učinkovitost u samoj raspravi da li želimo napredovati ili ne. Svakako da želimo i odlučili smo se tu za transparentnost, borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza, agresivnog poreznog planiranja i drugih mehanizama koji se dotiču osnovice i da istodobno državama članicama ostavimo otvorene ruke za biranje e, poreznih stopa. Što se nematerijalne imovine tiče, nije točno da se nismo pomno pozabavili time i da ne uzimamo u obzir e, to jer tu postoji velik broj elemenata o tome kako se nosimo prema materijalne imovine unutar CCCTB-a. No način na koji se ona razvija unutar grupacije, drago mi je bilo što je Richard rekao da nam je ili potrebna imovina, ljudi, mozgovi kako bi se razvila nekakva nematerijalna imovina. Ne radi se o neđem što pada s neba. Dakle, to je nešto što se u potpunosti uzima u obzir u funkcioniranju određene grupacije. U praksi smo vidjeli e, formule dodjele koje dobro funkcioniraju u modernim gospodarstvima bez da se u obzir uzima nematerijalna imovina za dodjelu, odnosno raspodjelu profita primjerice u SAD-u. I posljednja točka koja smatram da je najvažnija i najbliskija nam svima, to je ta rasprava o gubitnicima, pobjednicima. Mislim da ćete se svi složiti sa mnom da naš sistem nije dobar u stvaranju pobjednika i gubitnika. Naš sistem nije namijenjen tome. On obično se kreće u smjeru nečega što nameće određenu razinu prilagodbe svima, ali i dalje ostaje prihvatljiv svima. To smatram da je duh, barem od strane komisije, na temelju kojega smo ušli u pregovaračku fazu o CCCTB-u imamo statistike, brojke, bili smo vrlo transparentni vezano uz to. Kao i uz to što one točno znače. Radi se o brojkama na temelju modela, dakle nisu to računi i porezne prijeve, već modeli i slažem se s onime što smo čuli da moramo surađivati s državama članicama i zagovarali smo to, veću transparentnost s njihove strane, kada u tisku vidim velik broj studija, ali čujem da su te studije tajne, da ih se ne može podijeliti s komisijom, dakle da se ne možemo suočiti sa procjenom nekakve poslovne organizacije ili nekakve države članice, smatram da postoji problem, jer najbolji način razjašnjavanja toga e, i možda prilagodbe prijedloga tijekom predloga pregovora je upravo da postoji puna transparentnost i informirana rasprava o tome koje su alternative procjene utjecaja i na koji način bi to trebalo utjecati na sami e, prijedlog i konačne pregovore. Dakle, s naše strane postoji velika otvorenost da detaljnije ulazimo na temelju pojedinih država članica kako bismo prikupili sve potrebne dokaze kako bi se glatko nastavilo u daljnjim pregovorima e, i radu na ovom prijedlogu. Hvala vam. Hvala, nadam se da će taj stav zauzeti naši izvjestitelji, pa bih odmah riječ dao Paul Hvala vam. Prije svega zahvalio bih ponovno na svim doprinosima. Čuli smo velik broj komentara i zapravo pokušavam kako reagirati na to sve skupa. Recimo za početak ono što je jasno na temelju same rasprave, a to je da mi se čini da svi smatraju da bi ova 3C trebala stajati zajedno. Nisam čuo nikoga tko bi zagovarao suprotno odvajanje i to mislim da je jasna poruka sa svih strana. A u uvodu sam rekao da smatram da CCCTB ima potencijal da bude jedan pošten, moderni porezni sistem. Ako pogledamo Trumpa i njegove prijedloge, oni se kreću nazad i neku teritorijalnu teritorijalno poimanje oporezivanja zauzimaju. Problem s neopipljivom imovinom i procjenom e, transfera unutar poduzeća je u tome što je vrlo teško primijeniti tu formulu raspodjela i iznaći nekakav drugačiji komplet pravila. I smatram da je to dobar način nastavka rada i da trebamo u Uniji također razmotriti mogućnosti preraspodjele eh, profita. Sljedeći zaključak s moje strane da ovo sve ide u korist MSP-ova, ujednačava uvjete za sve, što je vrlo važno, ali isto tako omogućava MSP-ovima koji se žele proširiti i djelovati međunarodno, jer to je što želimo da mala poduzeća narastu, eh, jer time će porezni sistem postati manje složnim također Dakle, stvari koje su pred nama su jednostavne i čitljive. I za kraj, rekao bih da ova prva rasprava ovog tipa, zapisao sam velik broj vaših komentara, jer ono što na kraju želimo, primjerice pitanja o ekonomskom razvoju, događaj, fleksibilnosti koje je još uvijek otvoreno pitanje. Jer zapravo ono što svi želimo u krajnjoj liniji je prijedlog koji će dobiti podršku svih između MSP-ova, organizacija poslodavaca, ali isto tako i podršku onih skeptičnih zemalja, najčešće manjih zemalja. Tako da bih želeo ovaj predlog učiniti takvim da to bude jedna ponuda koju ne možete odbiti. Hvala svima. Hvala Paul. E, za kraj, Lamasur. Hvala predsjedniče. Ja bih htio zahvaliti svim govornicima. Nemam isti osjećaj kao Bernd Luke, e, e, mada smo na nivou općenitosti. Diskusija je bila vrlo zanimljiva. Doprinosi naših gostiju su vrlo stvarni E, uzet ćemo u obzir vrlo interesantnu raspravu o nematerijalnoj imovini. Mm. E, ova, ovo e, što je predloženo mm, da se mm, predloži za raspodjelu sredstava, to ćemo također uzeti u obzir. E, u cijelom e, tekstu imamo brojne probleme koje ćemo ispitati u komisiji. E, teško, teškoća je u duljini koju, i trajanju izmjene direktive a, a stvarnost ide brže. I e, dati ću dvije primjedbe. E, to su osnovna načela o kojima moramo postavljati pitanja. Prvo pitanje je prag, pitanje praga. Mm, desnica kaže e, samo velika poduzeća imaju prag od 550 milijuna prema e, predlogu e, komisije i OCD-a. A, e, ljevičari kažu što niži prakto to bolje. Imam jednu vrlo simplističku primjedbu. Ili sustav koji želimo uvesti je, ili je on napredak. zašto da ograničimo napredak multinacionalnih kompanija ili e, um, e, mala i srednja poduzeća imaju opcije e, ili će sustav koji uvode koji ćemo uvesti će biti hendikep za poduzeća. Mi želimo napredak koji neće E, uključivati komplikacije. Komplikacija će biti jer ćemo u svakoj od naših zemlji, zemalja e, prelagoditi fiskalni sustav. Mm, e, I, imat ćemo jedan zajednički sustav, idealno za 27 zemalja. Trebamo toga ozbiljno prostudirati mogućnost da primijenimo ovaj sustav na sva poduzeća, a ne samo na ona koja imaju multinacionalnu aktivnost. E, moramo slijediti, na primjer, e, SAD i njihov sustav. Naravno da će to dovesti do komplikacija za mnoge, međutim to će trajati 3 do 4 godine e, i onda će prilagodba biti završena ako ne, onda ćemo imati sustav u kojoj će samo poduzeća iznad određenog prava moraju primijeniti taj sustav, a druge imaju opcije. I tu će otvoriti nove rupe u zakonu, nove oblike optimizacije. Nemam odgovor, moramo e, raspraviti o tom pitanje. I zadnja primjedba E, dobitnici i gubitnici to je lažni problem e, Ko, Ko, ko bi bio gubitnik, a dobitnik? Ako jedna zemlja može reći, zahvaljujući CCCTB-u, e, konačno e, poduzeća koja su, su kod nas, e, plaćati manje poreza. Hoće li ta zemlja biti gubitnik ili dobitnik? Ona će možda izgubiti malo na plaćenom porezu, ali će do, privući više ulagača i poduzeća. Mislim da je to lažni problem. Hvala lijepa. Uh, Hvala lijepo, dolazimo pri kraju pa bih zahvalio svim govornicima i svim slušateljima tijekom ovih dva sata. Mislim da se radi o početku rasprave o ovoj vrlo važnoj temi. Zaključimo sada s time kroz par minuta, tri minute započet ćemo sa raspravom o europskim nadzornim tijelima. Hvala. Ran. Hvala Dear colleagues, please, may I ask you to take... Kolege, zamolio bih vas da zauzmete. to uh, point. Pa ćemo se pozabaviti 13. točkom dnevnog reda. Revizijom ESA ili Europskih nadzornih tijela Zadovoljstvo mi je i čast da pozdravim na odboru Ekon Žaka Delarazija. Smatram da ga nije potrebno posebno predstavljati. Njegova karijera je toliko usko povezana s povješću Europske unije i ekonomske monetarne unije da to što je danas ovdje s nama na raspravi doista čast. Kao što znate, gospodin Delarazija je bio je šef francuske riznice e, zadužen za francusku banku, predsjednik brd e a je i cijelog niza drugih važnih e, institucija. I kao što svi znate, u središtu je rasprave našim pregovorima o međunarodnom monetarnom sistemu, izgradnji Europske monetarne unije, a nakon financijske krize postoje eh, ocem našeg izvješća o sistemu ESA, europskih nadzornih tijela. Kao što znate, ona će sada proći reviziju i komisija je već započela proces javnih konzultacija koji je tekako potreban zbog toga što kao što je parlament dugo vremena već govorio i kao što je predviđeno zakonodavstvom trebaju reviziju a kao što znate prolazimo i kroz Brexit što ima utjecaj na ovo tuženi događaj, ali koji isto tako može biti poticaj da se krećemo u smjeru nadzorne konvergencije javne konzultacije su identificirali četiri područja za ovu reviziju, a radi se o ovlastima i zadacima našeg organizaciji nadzorne arhitekture i takozvani Twin Peaks i druge teme. Parlament će dakle biti uključen u taj cjelokupni proces, prije svega kao suzakonodavac, no isto tako ovisno o kalendaru komisije bit će uvažen i naš doprinos prije samog zakonodavnog procesa. Sa zadovoljstvom predam reći Žaku. Thank you very much, <clears throat> Mr. Chairman. Hvala lijepa predsjedniče. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje. Naročito s vama. Mi smo mnogo puta razmjenjivali mišljenja u prošlosti i uvijek sam bio vrlo zadovoljan da sudjelujem u toj plodnoj razmjeni. E, čast mi je da danas podijelim s vama na e, moje misli o funkcioniranju ova tra tijela koja su stvorena nakon izvještaja 2009. godine. Tu sam predsjedao tim izvještajnim tijelom. Mm, gledamo na efikasnost tih tijela e, u sadašnjosti i u budućnosti, a naročito u kontekstu Brexita E, točno je ako kažemo da su ta tri tijela dobro funkcionirala, dobro su obavila svoje misije. Uspjela su zbog kvalitete svog osoblja i svog vodstva uprave e, uspjela su u tome da postanu veliki centri e, znanja i stručnosti Ove tri agencije su bile instrumentalne u postizanju zajedničnog e, pravila za e, osiguravajuća društva i tržišta. Mm, imam napisan govor mm, u kojem daje detalje e, dostignuća ova tri tijela, ali zbog kratkoće vremena neću to čitati Mm, imamo ograničenje od pet minuta. Mm, preskočit ću ovaj prvi dio, naći ćete to ako vas to zanima u pisanom tekstu koji će vam biti prosljeđen. Koncentrirat ću svoje riječi na izazove mm, i na nove razvoje. Mislim da Postoji nekoliko područja s kojima se moramo pozabaviti ako želimo postići efikasniji financijski sustav. U prvom redu e, imamo problem revizije e, članstva odbora e, detaljne regulativa mora doći od strane regulatora a ne samo od nadzornih tijela i nadzornika Nešto se čudno ušuljalo u funkcioniranje e, e, tih nadzornih tijela. Toga nisam bio svjestan do prije nekoliko tjedana. Sada ću vam dati svoje mišljenje o tome. E, samo na nacionalni nadzornici sjede u nadzornim odborima tih nadzornih tijela, a ne regulatori. E, koje su uglavnom ministri financija. Mislim da je to malo čudno. Da je čudno da tražimo od nadzornika da nadziru pripremu regulative. Nadzornici nisu zato da pišu regulativu i propise. Prema tome, e, dobra bi bila ideja da Eh, da ih imamo u nadzornim odborima, ali eh, tu moramo imati i, i regulatore. Jer sadašnja praksa ima eh, mnoge nedostatke. U prvom redu nadzornik njemu nije lako pisati propise. On se tu ne snalazi E, a još mu je nelagodnije ako rasprava e, možda kritizira ili mijenja način na koji nadzornici vrše nadzor. Ako e, dakle isključivo tražite od nadzornika da budu u tim nadzornim tijelima, to je recept za imobilnost nepokretnost. To je prva stvar koju želim reći. Drugo, pogledajmo upravljanje odborima. U sadašnjoj situaciji da je e, nacionalnim predstavnicima najveći utjecaj u upravljanje, upravljanju tim tijelima, nadzornim tijelima to je prirodno međutim to ne smije biti e, prilika za nacionalna nadležna tijela da prilagođuju unilateralno neka pravila ili dodaju lokalne zahtjevu, zahtjeve sa ciljem da zaštite e, domaće e, ulagače štediše imatelje polica i tako dalje na europsko E, to je u kontra, kontradikciji sa europskim propisama. To dovodi do fragmentacije i slabljenja financijskog jedinstvenog tržišta kao i bankovne unije. E, primjećeno je da u nekim e, uvjetima nadzorna tijela nisu bila u stanju da E, dosljedno provode svoja tehnička pravila i propise. Kad e, e, imamo to na umu, onda se moramo zapitati je, je, je li to zadovoljavajuće. Imamo te agencije, ta tijela, authorities, tijela, to mi je bolja riječ oni moraju imati pravila i e, a nadzornici moraju provoditi ta pravila dosljedno. A, u sadašnjoj situa situaciji su ta tijela e, nemoćna u smislu da pokazuju efikasnu implementaciju e, propisa. Nadzorna tijela imaju mogućnost da otkrivaju i istražuju kršenja, prava Unije, pozlačivanje propisa, nedostatke, e, ublažavanju sistemskih rizika, ali ne mogu djelovati e, prema tim propisama učinkovito u sadašnjoj situaciji jer nemaju ovlasti sankcija. Ako malo o tome razmislite, reći ćete, ej, e, mi smo tim agencijama dali ovlast da pišu propise koji e, e, rezultiraju iz razine jedan propisa, ali ako ta ako ti propisi postaju teoretski, koja korist? E, jer pojedine zemlje ih ne provode. E, e, pritisak kolega je recept za stvaranje problema. Ali reći ću vam da to nije tako. Peer pressure je britanski izraz nemamo nikakve koristi ako zemlje e, odluče da e, odstupaju od zajedničkih stajališta. I rješavanje tog e, problema ovlasti i sankcija je rješenje za efikasnu primjenu propisa bankovne unije E, za rješavanje sporova između agencija. To e, rješavanje mora biti aktivnije, a sankcije se mogu delegirati na neki način od strane komisije. To možemo delegirati tim agencijama e, kako bismo unapređivali opće interese Europske unije kako ih nazivamo Možemo zamisliti da upravljanje e, e, e, tim nadzornim tijelima se transformira i da to postanu izvršni odbori sa neovisnim stalnim članovima koji neće doći od nacionalnih tijela. Takav, takav izvršni odbor E, bi imao kao glavnu ulogu e, imao bi ovlast donošenja odluka u određenim područjima e, obavezno posredovanje inspekcije na terenu i tome slično te promjene bi učinile e, proces donošenja odluka e, učinkovitim, a naročito e, bi taj postupak postao više proeuropski europski orijentiran možemo zamisliti ambicioznije promjene to su predložili neki dionici koji to uključuje centraliziranje na europskoj razini nekih e, funkcija tih tijela, neke pre, aktivnosti, e, registracija prekograničnih proizvoda i procesa. Mogli bismo proširati i opsekt E, po, e, dijeljene e, dijeljenja na nadzora ESME i EIOPE na nekim područjima. EIOPA bi mogla imati zadaću da ima centralni nadzor u praćenju internih modela mm, ako bude imala kompetentno osoblje mm, također e, e, bi ta tijela morala e, imati na raspolaganju više tehničkih detalja na primjer o primarnoj, primarnom zakonodavstvu. Tu možemo imati interakciju sa parlamentom i komisijom. Mogli bismo ići i malo dalje u delegiranju donošenja propisa tim tijelima. E, malo manje ambiciozno bi bilo da imamo direktan dijalog sa financijskim e, institucijama i damo im pristup informacijama ako je to potrebno. Imate EBU na primjer koja nadzire nadzor banaka u e, Uniji ako EBA e, sumnja o interpretaciji nekih e, podataka koja dolaze, koji dolaze iz banaka, ona ne može e, dovesti banku u pitanje i tražiti bolje podatke. To, bi bio direktan odnos s, sa pravosuđem. Morate ići nacionalnim tijelima. Mislim da je to malo čudno. E, povećavanje uloge i mandata e, predsjednika upravnog odbora bi također e, se moglo zamisliti. Iz mog iskustva, na primjer, upravnog odbora MMF-a, ja sam bio predsjednik odbora kao što su predsjednici nadzornih tijela. Sjećam se E, e, statut e, MMF-a mi je dao odlučujuću ulogu ako smo imali split vote. Nikad nismo glasali ili to je bilo vrlo rijetko. To da je jedan status predsjedniku koji je čini mi se dobar i povoljan. Mm, aranžmani financiranja i to bi e, trebalo možda promijeniti e, s obzirom na proračunska ograničenja Europske unije. Mogli bismo revidirati ovo e, financiranje kako bi se izbjegla ta ograničenja i kako recimo industrija bi mogla doprinositi financiranju nadzornih tijela ali je a samo ako se e, e, ta tijela uključe u direktni nadzor i doprinositelji e, mogu nešto reći o tome kako se koristi njihov novac mislim da je dobra ideja mm, da se to razmotri i da se ali mora se ugraditi i kaveate Brexit izazov koji nam e, postavlja Brexit. To je izazov, ali međutim i prilika da e, revidiramo funkcioniranje nadzornih tijela. E, Ujedinjena kraljevina je najveće financijsko tržište u Europi. Najviše aktivnosti na tržištima kapitala se upravo tamo odvija E, prema tome, jurisdikcije 27 e, država članica moraju e, osnažiti tržišta kapitala. To se naročito tiče fragmentiranja ili fragmentiranog stanja tržišta kapitala u Europskoj uniji. To treba promijeniti. EU od 27 članica mora imati nadzorne sposobnosti do određene mjere. Ako transferi financijskih aktivnosti mm, e, se e, realiziraju, to može biti vrlo značajno. E, još jedan korak naprijed bi mogao biti da tim tijelima dademo pravo da se suprotstave e, dodjeli e, licenci ili autorizacija e, od strane nenadležnih tijela ako misle da nisu zadovoljeni europski standardi. Ako imate Brexit, onda ono što trebamo u 27 država članica E, sposobnost e, da e, zadrže financijski integritet u smislu poštivanja propisa. ESMA je uspjela da postane glav, veliki centar stručnosti u financijskom svijetu. Sjećam se Mm, e, primjedbi odsustva regulatora u kapitalnim tržištima e, mm, u SCC u SAD-u e, je jedini regulator tržišta. Međutim, danas ta primjedba, to sam slušao ad nauseam pred 15 godina, mm, ta je primjedba danas irelevantna SCC zna vrlo dobro koje je europsko tijelo institucija e, koja e, je od važnosti i, i, shvaćuje vrlo ozbiljno. E, Brexit nije promijenio osnovnu relevantnost ovih agencija, naročito ESME. Naprotiv, Europa treba takovo tijelo, naročito za E, e, e, se postigne unija kapitalnih tržišta da se osnaže ta tržišta kao i upravljanje njima što se tiče EBE promjene koje će se uskoro dogoditi Mm, koje su drugčije prirode. E, Brexit ima direktan utjecaj na EBU, više, ona više nema, mm, neće biti u Londonu, već u nekoj drugoj zemlji će imati svoje sjedište. Mm, nisam spomenuo ovdje ideju Twin Peaksa koje ste vi spomenuli predsjedniče, ali sam to mogu odgovoriti na pitanja s tim u vezi. E, završit ću time da kažem sljedeće. Neovisno od Brexita, e, Evropska unija treba tijelo koje će pripremati tehničke e, standarde, konvergenciju nadzora, posredovati između zemalja i kada imamo divergenciju Važno je da e, ne samo da zadržimo ta nadzor, nadzorna tijela, već da ih i osnažimo. Jer će to do, dovesti do nadzorne konferencije u, u konvergencije u jedinstvenom tržištu. E, što se tiče budućnosti, nakon što se ispregovara Brexit, e, Pregovori sa Ujedinjenom kraljevinom će odlučiti koji će odnosi biti e, podesni unutar Europske unije i između e, Ujedinjene kraljevine i EU-a. E o tome danas ne možemo donijeti sud. Ja ću na kraju dati jednu misao. Mislim s obzirom na važnost londonskog financijskog tržišta biti će e, e, u, našem interesu da koristimo esmu kao platformu za buduću suradnju e, po mom mišljenju ujedinjen regulatori e, financijskog tržišta e, Ujedinjene kraljevine će se e, moći povezati sa donošenjem odluka u, ESMI. Oni bi mogli imati status promatrača, na primjer. To bi dalo i Europskoj uniji i Ujedinjenoj kraljevini mogućnost da surađuju na koordinirani način e, da rade na tim vrlo važnim problemima. Ako e, želimo postići relevantno e, tijelo u Europi, ekvivalent na američkog scc ne smijemo propustiti tu priliku. Reciprocitet e, mora biti glavno načelo. ESMA i druga tijela moraju također sudjelovati u nadzornim tijelima i e, regulativnim tijelima u Britaniji. To je kontroverzna ideja, ali to je ideja za budućnost. I tek e, nakon završenih pregovora s Ujedinjenom kraljevinom ćemo moći dati mišljenja o tim stvarima ali mislim da je to nešto što bi se moglo ostvariti. Govorim o međunarodnim međunarodnoj institucionalnoj e, suradnji. Mislim da je ona vrlo važna, ali nikad ne smijemo zaboraviti da iza e, tih institucionalnih poboljšanja o kojima sam govorio, e, o, temeljna stvar ostaje, a to je povjerenje. Povjerenje e, među državama članicama. Bez povjerenja, bez određene mjere konvergencije u e, ekonomskim stvarima i, e, ekonomski, rezultatima ekonomske politike biti će vrlo teško prisiliti zemlje da rade na institucionalnim poboljšanjima i da se drže e, e, esencijalnih uvjeta koji e, vladaju u našem svijetu. Ova fragmentirana bankovna unija, ona je još daleko od toga da bude unije. Tu imamo problem povjerenja. Nemamo stoga biti previše optimistični što se tiče institucionalnih e, e, poboljšanja. Ona su važna, moraju biti promišljena, ali još je važnije da imamo uvjete koji će dovesti do, zajedni, do uzajemnog razumijevanja i povjerenja među državama članicama. Hvala vam najljepše, gospodine Larusije na ovom e, vrlo, vrlo važnom izlaganju u kojem je bilo, u kojem smo čuli mnogo, mnogo e, značajnih e, promišljanja, ali i konkretnih mogućih e, poteza. uključujući i platformu za suradnju koju ste spomenuli na kraju. Mislim da je to vrlo razuman i dobar prijedlog. Alan Lamasur je prvi govornik. Hvala predsjedniče, hvala predsjedniče eh, Larozier. Eh, vrlo smo eh, impresionirani ovom ono što ste radili od 2009. E, e, njegove procjene su vrlo vrijedne za nas. E, prvo pitanje, vaša posljednja primjedba, gospodine predsjedniče, u vašem izvješću 2009. godine ste rekli da se nadate da će doći do spontanog rađanja financijskog tržišta i bankovne konsolidacije e, i to prekogranično. E, međutim, e, tu su bile i neke kontradikcije. Danas vidimo financijsko tržište u Europi ne postoji. To je paradoks u određenom e, trenutku smo imali e, e, štednju na sjeveru Europe, a potrebu za novcem na jugu Europe nije li trebalo preliti novac u južnu Europu i sjeverne Europe E, treba, ne bismo li trebali promijeniti ovu regulativu kako bismo imali e, pravo financijsko tržište kapitala, zajedničko tržište kapitala u Europi. Govorili ste o Twin Peaks koja je analiza koju možete dati od trenutka e,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 mais je ne suis pas très convaincu. Voilà. Thank you. Hvala, gospodin Perese. Hvala što ste s nama. Mm, normalno je da to ovu analizi, analizu radimo s vama jer ste imali vrlo mm, važne odnose sa raznim tijelima, uključivo parlament. Dva pitanja. Prvo pitanje, e, bankovna unija e, e, odredbe su se malo promijenile mm, mm, vi ste spomenuli SSM da li to mijenja situaciju. vi ste malo spomenuli kad ste govorili to o ESMI. E, ne bili smo e, li istu stvar trebali napraviti i za ESMU i opu. Drugo pitanje, govorili ste o fragmentaciji koja je povezana e, sa krizom državnog duga Mm, imamo tu cijelu priču uh, državnog duga. Uh, to je presjeklo dinamiku bankarskih, uh, transnacionalnih bankarskih skupina. to nastojimo ponovno izgraditi sa jedinstvenim pravilnikom. Mm, i ići korak po korak. Da li je e, važnost tih prekograničnih bankovnih grupa, e, da li su e, one važne za funkcioniranje tržišta kapitala i financijskih tržišta Mm, e, imamo, e, imamo 27 poreznih sustava i 28 mm, financijskih sustava i 29. financijski e, porezni sustav. Vraćamo se na pitanje Alena Lamasura o Twin Peaksima E, kad o njima govorimo, da li e, mislimo na stari nizozemski e, model banka osiguratelj, ali pravo pitanje koje se postavlja to potiče pitanje druge veličine. To je približavanje EBE i SSM-a. Cher euh, question. Euh, alors, la première question est en effet... Euh, ovo pitanje je vrlo važno. To je pitanje struktura. Ono se e, sastoji o tome vi ste zamislili ovaj sustav 2009. To je bio sustav koji je imao svoju logiku. A kad smo onda stvarali e, bankovnu uniju nekoliko godina kasnije na kraju e, ove dvije logike ne e, nisu dobri susjedi ili sustanari moj je odgovor sljedeći i taj odgovor sam uvijek davao kad su mi e, postavljali to pitanje. Uvijek sam rekao stvaranje SSM-a koji nije e, e, na neko, neki način uništava EBU mm, mm, jer sve članovi monetarne unije poštuju pravila jedinstvenog nadzora ne mislim da stvaranje SSM-a e, na bilo kakav način mijenja e, utemeljenost logike EBE. E, reći ću vam zašto je tako. SSM nije regulator Važno je to primijetiti. E, regulacija slijedi e, jednu kaskadu, prvi, drugi, treći e, stupanj ili nivo. i to se ne odnosi samo na monetarnu uniju i kandidate za ovu, ovo ujedinjenje nadzora. Regulativa je uvijek u domeni EBE. Kako, ako bismo ukinuli EBU jer bi postala na, nepotrebna, jer bi taj nadzor bio, e, e, bio nepotrebno i e, trebali bismo zajednički rulebook, zajednički pravilnik mm, taj pravilnik treba pod svaku cijenu očuvati, treba prilagoditi EBU, prilagoditi novim uvjetima novog upravljanja u monetarnoj uniji. E, to je važno. Moramo imati na umu na planu e, modaliteta e, glasanja sada više nismo u istom e, geografskom kontekstu sa Brexitom. Međutim, na taj dosije se te trebamo vraditi. Pravila glasanja su e, komplicirana. Druga stvar koja je spomenuta jeste 28. E, režim Mm, ili sustav. E, moja tendencija, nisam dovoljno o tome razmišljao, e, o tom pitanju, međutim ja bih rekao da 28 reži, 28. E, režim, to, je, to bi bio izborni režim koji ima sve karakteristike najboljeg režima ili sustava a to je pomalo negacija jedinstvenog tržišta za mene to tržište nije tržište gdje imamo 27 režima i mogućnost pripadnosti 28 već jedinstveni režim to je režim zajedničkog pravilnika rulebook što se tiče Twin Pika, tu možemo razmišljati o tom pitanju. Tu postoji jedna zanimljiva stvar. U SAD-u pred nekoliko dana Paul Volke, koji je vrlo uh, uvaženi gospodin, uh, on, je rekao da je apsolutno apsurdno da ima, e, postoje šest nadzornih tijela o, za financijska pitanja Fed, FDIC, kontrola valute, mm, e, nacionalna tijela raznih e, država i, i druga neka koja sam zaboravio. To nije Twin Peak to je potpuna podjela u Europi čini mi se e, mi smo e, vrlo dobro riješili stvari imamo osiguranje banke i e, financijsko tržište mm, mm, i to je sve najbolja konstrukcija bi, bi bila da zaštitimo da to ograničimo i zaštitimo ih nisam međutim siguran da ovo o institucionalna ujedinja ujedinjenja doprinose učinkovitosti. E, svijet osiguranja je vrlo različit od bankovnog e, sektora. To e, tu nisu isti rizici, iste bilance, ista, iste financije. Ako želite, Mislim da su banke jedna stvar, a osiguranje e, druga, a financijsko tržište treća. Mm, mm, mogli bismo reći da je jedinstvena organizacija bolja jer da je to simbioza, da daje sinergije, ali ne znam. Mislim da e, sam tu vrlo oprezan ne smijemo u prvom redu a to se ne smijemo e, trivialno ću se e, izraziti e, institucionalne transformacije nam ne smiju biti putokazom Imamo još deset minuta, možemo možda grupirati pitanja pa na njih odgovoriti. Hvala gospodine eh, Delarosije. Eh, Doista ste e, napredovali. Hvala na svemu što ste napravili u postkriznom e, razdoblju. Ja se slažem da sada postoje, e, da je to sada sve priznato na globalnoj razini. No, unatoč napretku posebice treba istaknuti povećanu suradnju u smislu bankovnog nadzora. No, kad kad postoje poteškoće u e, sustavnom priznavanju e, SSME-a. No, s druge strane, financijski nadzornici jesu ti koji imaju tehničku ekspertizi u Singapuru, Hong Kongu, SAD-u i Kanadi to dovodi do e, frustracije. Možete li predvidjeti neke pravne barijere e, da ESMA preuzme vodstvo u ovom smislu e, prije, odnosno radije nego komisija? To je dobro pitanje. Ima ih još. Ali ako želiš drugo pitanje... E, pridružujem se ovom pitanju, proširit ću ga jer ovdje imamo čovjeka ogromnog iskustva. Nismo e, regulirali predstavljenje eurozone niti unutar Europske unije niti prema vani. Kako gledate na taj problem? Hvala, nastojat ću biti kratak. Hvala na ovom vrlo zanimljivom izlaganju i vašem doprinosu. Komisija gura ideju Unije tržišta kapitala i nailazi na podršku u parlamentu. No, iznenađuju me da je među prioritetima a, zapravo da među tim prioritetima nije i nadzor meni se čini da bi bilo dobro imati dobra i razvijena nadzorna tijela za postizanje te unije. E, hoće li upravni odbori biti dovoljni da se to ostvari? To bi bilo moje prvo pitanje. Spominjali ste Brexit kao priliku, ali i opasnost. Naime, institucije se sele sele svoje djelovanje iz Londona u druge europske države. Hoće li to dovesti do veće pravne fragmentacije na kontinentu? Dakle, jer će različita tijela nastojati privući institucije koje sele iz Londona. Da, hvala vam. Da, što se prvog pitanja tiče, suradnje između svjetskih e, važnih jurisdikcija shvaćam da je komisija preuzela vodeću ulogu u e, pregovorima o pitanjima ekvivalencije druge jurisdikcije su da tako kažemo naviknutije na e, nadzor Doista. Kako ja to shvaćam, dok god nismo istinska unija, nego je to unija država članica, poprilično je logično da komisija bude ta koja će donositi odluku o ekvivalenciji. Kada biste delegirali e, tu zadaću na nadzornike, izgubili biste političko povjerenje u pregovore. Komisija je pravi predstavnik, zastupnik izvršnog dijela Europske unije mnogo bolje nego bilo kako nadzorno tijelo. Naravno, trebalo bi ući u detalje. No, razumijem otkud frustracija koju ste spomenuli ono što je gospodin Lamasur e, pitao i spomenio dakle o zastupanju unije u u tijelima poput Međunarodnog monetarnog fonda, pa mogu dati gotovo isti odgovor. Dogod nam se čini da je interes e, Francuske u smislu budućeg monetarnog sustava toliko važan i specifičan, onda to ne može biti u djelokrugu pravog e, zastupnika Europske unije mi nećemo imati zastupnika Europske unije u upravnom odboru MMF-e. Još uvijek nismo izgradili dostatno zajedništvo. Ne bi stoga inzistirao na uključenju Europske unije u upravni odbor Svjetske banke ili MMF-a jer bismo trebali djelovati zajedno. Postavili ste vrlo dobro pitanje isto tako o uniji tržišta kapitala. Ja to doživljavam na sljedeći način. S Brexitom ćemo se neizbježno suočiti s nekim promjenama što se tiče adresa financijskih institucija u Europi po definiciji definiciji bit će riječ zapravo o preseljenju velikog broja institucija iz Velike Britanije na kontinent. Ne znam koliko će tih e, promjena biti. No, e, ne bi me čudilo da budu značajne. Mi se zato moramo pripremiti. Moramo se spretno ponijeti, moramo misliti na sigurnost u smislu regulative. Moramo biti sigurni da će sve to proteći u redu moramo biti sigurni da smo jednako dobri kao i Britanci u smislu ovog nadzora. Naravno, mogu vam dati i e, primjere e, što bi bilo potrebno e, učiniti u smislu izgradnje te unije zadatka koji je pred nama. Biće to veliki izazov. Smatram međutim da ne smijemo zaboraviti europsku dimenziju financijskog tržišta nakon Brexita. E, moramo se zato obratiti Britancima i podsjetiti ih da je to naš zajednički interes da dijelimo, djelujemo u okviru suradnje, a ne u okviru e, kaosa. Možda i Keje ima komentar na CCP. Hvala vam. Ovo je bilo doista neobično važna razmjena mišljenja. E, razmišljat ćemo o iznesenim e, problemima. E, mislim da se slažemo u mnogo čemu, između ostalog i vašoj sumnjičavosti prema Twin Peaksima a nadam se da ćemo uspješno razmisliti i o potrebitim koracima za izgradnju zajedničkog tržišta u financijskom e, sektoru i na taj način postići konvergenciju u nadzoru. Hvala vam najljepša. Yeah, he said I He don't. Dear colleagues, if we can continue to make Poštovani kolege, e, moramo nastaviti s e, radom kako bismo pravodobno glasali. E, sada smo na 14. točki riječi. Riječ, riječ ima Tom. Ja ću govoriti na nizozemskom. Ako mi dopustite, zahvalio bih svim kolegalam na konstruktivnim amandmanima koje su predložili također nisu željeli ulaziti u pretjerane isprake ovog teksta. Kad god pogledam tekste, pomislim zašto se ovaj zakonodavni akt nije donio e, prije jer e, su ovakve stvari vrlo jasne. Ovim prijedlogom postiže se e, ravnoteža, treba se ukinuti neravnopravan različite pristupe istome. Imamo jedan kompromis koji uključuje e, prijedloge i odbora za kulturu kao i drugih kolega. Očekujem da će glasovanje proći neometano i glatko, a zahvaljujemo izvjestiteljima u, u sjeni. Hvala tome. Imamo li i izvjestitelja u sjeni? Da, tu, tu je kolegica. Hvala. Nažalost, ona nije mogla biti s nama, zamolila je mene da iznesem neke e, aspekte. E, izvješće nije problematično, ovo je potpuno jasan e, prijedlog koje je naš izvjestitelj dodatno pojasnio svojim amantmanima Dakle, i izvjestiteljica u smjeni, e, sjeni smatra da treba a, treba kompenzirati, odnosno ispraviti ovu razliku između e-knjiga i fizičkih tiskovina. Dakle, da se koristi snižena, veoma snižena ili nulta stopa poreza na sve oblike e, tiskovina. Ja govorim dok se svi e, pripremaju za e, glasovanje. Zamolio bih kolege da se utišaju kako bismo čuli i ovo mišljenje. Dakle, te e, niske stope e, poreza se trebaju primjenjivati na sve. Postoji e, razlog da se podupre ova izmjena. Naime, svjedoci smo tehnoloških Eh, inovacija, no sadržaj je u oba formata ista, isti. Treba dati jasan signal vijeću da što prije usvoji ovaj prijedlog. Zbog toga nismo iznosili nikakve amandmane, a podržavamo sve amandmane koji promiču inovaciju u Europi kao i amandmane e, kulture koje naglašavaju kulturni i obrazovni aspekte. Posebice amandmane 3 i 4 koje inzistiraju na odvajanju ovog prijedloga i mnogo složenijeg prijedloga o stopama PDV-a. Zbog toga ne možemo podržati amandmane koje traže veću fleksibilnost za države članice. Mi jesmo za zajednički popis sniženih PDV stopa. E, ti amandmani samo slabe e, prijedlog po našem mišljenju i nisu u obuhvatu prijedlogu. Mi trebamo dati i skupiti široku potporu za ovaj e, prijedlog. Također podržavamo amandman e, Aldea. Dodali bismo nešto u definicijama mi se želimo držati komisijnog prijedloga. Hvala, gospođo Baez. Bern Luke iz ECR-a ili ne, neko koga zamjenjujemo, Kora za Alde, molim, do minute. Hvala. I ja ću govoriti na nizozemskom kao izvjestitelji želim mu čestitati na ovom vrlo sažetom e, izvješću i dobroj suradnji. Mi smo ovo e, dugo e, tražili da se jednako postupa prema papirnatim knjigama i e-knjigama. Hvala na jasnoj na jasnoj poruci. Je li kolegica iz Guja tu? Hvala. željela bih da sva naša glasovanja budu jednako jednostavna kao ova. Nije nam jasno zašto europsko zakonodavstvo diskriminira digitalni formar. Mi moramo naprosto olakšati pristup kulturi i zbog toga bih vam svratila pozornost na važnost e, da sva, e, svi javni e, centri, sve javne institucije obrazovnog tipa imaju olakšani pristup ovakvim publikacijama. Naime, postojećim sustavama zapravo utječemo i kažnjavamo E, ovakvo e, korištenje. Sigurna sam da ćemo postići konsensus na kraju rasprave. Hvala. Moris Scott iz Zelenih ili netko drugi. Ne vidim nikog. Barbara Kapol, nju sam vidio. Mm, evo je. Hvala predsjedniče, biti ću kratka Zahvaljujem izvjestitelju, to je materija u kojem e, e, dolazimo do sporazuma vrlo lako. E, ne vidim zašto se ove promjene ne bi mogle izvršiti. Trebamo imati fleksibilnost među državama članicama sa, da se stopa zadrži ispod 5% sadašnji prijedlog i ovaj izvještaj e, to ta promjena normalne stope za elektroničke e, usluge E, to mora biti odjeljeno od drugih stopa. A treća stvar, to, o tome moramo razmisliti, video sadržaj i elektronički sadržaj moraju imati nižu stopu jer to je elektronička usluga i to bi oživilo industriju u Europi. Hvala lijepo, dakle zahvaljujem na ovoj raspravi. Savršeno smo na vrijeme za početak glasanja. sad ću zamoliti da preuzme. So, okay, everybody, we start with the votes on the econ side. So only, econ. Okay, Polako ćemo započeti za glasanje, samo dio ekonov. Probno glasanje za zastupnike ekona. Otvaramo glasanje. Amandman 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 6. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 23. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 24. Za. Protiv. Mislim da je usvojeno, no provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Amandman 24. Jesu li svi glasali? Jedan glas je previše. To je nemoguće. Već je sređeno. S obzirom da niste ekon, nismo vas niti obrojali. Dobro, jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. usvojeno. Porukama se činilo manje jasnim. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 kompatibilan za protiv suzdržani odbijeno amandman 1 za protiv suzdržani usvojeno kult 1 za protiv suzdržani usvojeno kompromis a za protiv suzdržani usvojeno kult 3 za protiv suzdržani usvojeno amandman 14 za protiv Ovo je ozbiljno glasanje. Suzdržani usvojen. Amandman 15 14. Želite provjeru? Provjerit ćemo 14. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno žao mi je. Vjerujte svojem predsjedniku, čak ako nije iz vašeg kluba. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kult 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje poimenično. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Tri glasa EPP-a previše. Jedan ALDE previše. Molim vas, još smo na sastanku Ekona. Dakle, samo članovi Ekona u poimeničnom glasanju. To je opasno za druge. ćemo popis svih imena. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Imamo još jedan plus gospodina von Weizsäckera koji nema glasačku karticu. Dakle, čestitamo našem izvjestitelju Tomu. Gospodine predsjedniče, ja sam danas poput Jakova von Fajcegera, dobro, on je malo više, ja sam malo niži, ali ja sam zabravio svoju glasačku karticu. Molim vas samo još jednog zelenog ubrojite. Kada ja predsjedam, obično to nije dozvoljeno, ali prvaš će me optužiti ako to prihvatim u vašem slučaju. No zbog toga što imate crvenu kravatu prihvaćamo. Dobro, završavamo ovime sastanak odbora Ekon. Svi znamo datume za sljedeće sastanke. I ovime je sastanak završen.